postoje termičke <clears throat> crpke i slične i slične tehnologije na koje se trebamo usmjeriti. To će biti vrlo važno. Hvala. Hvala lijepa. Ovim zaključujemo ovu zajedničku raspravu.